točku dnevnog reda izjava komisije u pogledu pripreme programa rada komisije za 2016. godinu. Na samom početku želio bih e, reći da pod ovom točkom nemamo postupak spontanog javljanja za riječ, a niti plave karte. E, dogovoreno je da će samo jedan govornik govoriti u ime pojedinih klubova. Na samom početku prvi potpredsjednik komisije ima riječ, gospodin Franz Timmermans. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Prije točno deset godina u Londonu je život izgubilo 52 ljudi. Stotine su bile ozlijeđene u strašnom terorističkom napadu. Živo se sjećam tih dana i sjećam se izljeva solidarnosti u Londonu, u Ujedinjenoj kraljevini, ali i u cijelom svijetu, posebno u Europskoj uniji. Želim to spomenuti na početku svog današnjeg izlaganja, jer doista vjerujem da mi kao europljani, bez obzira na to kakva naša stajališta o europskim integracijama, o europskoj suradnji, svi mi u tom trenutku imali smo osjećaj zajedničke sudbine, jer bez obzira na to što ostalo učinili pravo ili krivo, naša je zajednička odgovornost da se borimo za sigurnost naših građana. Naša je zajednička dužnost da osiguramo da ovi barbari nihilisti koji imaju iskrivljeni način mišljenja nemaju nikakvu mogućnost uzrokovati kaos u europskom društvu. To je jedan od glavnih izazova s kojim su suočeni svi naši narodi. To je on kraj politike. Ovdje se radi o ljudskom dostojanstvu, radi se o našim zajedničkim vrijednostima. Ako se osvrnem na proteklih nekoliko godina, vidimo da je Europa suočena s brojnim izazovima. Terorizam, migracije, E, potreba za otvaranjem novih radnih mjesta, za osiguranjem rasta, e, potreba da se suočimo sa promjenama koje se zbivaju na svijetu i promjenama u položaju Europske unije, to je kontekst u kojem komisija priprema program rada za ovu i za narednu godinu. E, nekoliko riječi o trenutačnom stanju stvari i programu rada komisije za 2015. Više od 50% programa eh, je uglavnom ispunjeno zahvaljujući vama, Europskom parlamentu. Od 1. srpnja eh, zaživio je Europski fond za strateška ulaganja. Imamo strateški program za ulaganje, digitalnu uniju, migracije, unutarnju sigurnost eh, i pošteniji sustav oporezivanja poduzeća. To su programi aktivnosti koji će u narednim mjesecima i godinama značiti značajno radno opterećenje za vas. E, Neki od predloga pred vama su, e, dalje će doći e, sljedeći tjedan prijedlozi koji se odnose na označavanje proizvoda. Ukupno više od 40 prijedloga koji su već predočeni. To je povrh preko 100 e, prijedloga e, koji su na čekanju i u pripremi. Tako da E, trebamo e, raspršiti ovu zabludu da ova komisija ne priprema dovoljno prijedloga. Mi smo rekli da ćemo intenzivno raditi na važnim pitanjima. Imamo ambiciozne planove što se tiče jedinstvenog tržišta roba i usluga. Radimo na ambicioznom paketu za cirkularnu ekonomiju. Pripremili smo plan aktivnosti za razvoj Unije tržišta kapitala. A osim toga, E, pripremamo prateće prijedloge u najvažnijim područjima. Prije kraja godine pripremit ćemo i podnijeti vam e, sveobuhvatni e, paket za ekonomsku i monetarnu uniju. Značaj socijalne dimenzije u ekonomskoj i monetarnoj uniji, ali isto tako i šire, predstavlja nešto što je jako važno i meni i predsjedniku Junkeru. Kako bismo ubrzali inicijativu za zapošljavanje, naš je prijedlog da ove godine na raspolaganju bude milijarda eura. Osim toga radimo na usvajanju paketa za mobilnost radne snage. Treba se usvojiti krajem godine. Naš kolegi je posvećen je politici u ovom segmentu i radit će na tome nakon ljeta. Prije nego što prijeđem na program rada za 2016. E, želio bih spomenuti tri osnovna područja. Važno je ostvariti rezultate ondje gdje je to važno. To je zajednička odgovornost svih triju institucija. Zato sada pregovaramo o revidiranom međuinstitucijskom sporazumu za bolje zakonodavne aktivnosti i imamo prve sastanke na političkoj razini. Predsjedništvo predstavlja Niko Mit, a e, Verhofstadt predstavlja parlament. U našem prijedlogu posebnu pozornost posvećujemo e, godišnjem i višegodišnjem e, planiranju i programiranju. E, tu su važni e, aranžmani i dogovori između parlamenta i komisije i to predstavlja nešto što ćemo mi poštovati e, što se tiče okvirnog sporazuma. Poštovat ćemo ulogu triju institucija prema ugovoru jer na taj način možemo združenim naporima ostvariti bolje napore bolje rezultate kako bismo se uspješno nosili sa predstojećim izazovima. E, nekoliko riječi o programu rada za sljedeću godinu. Orientacijsku raspravu imat ćemo za tjedan dana. U rujnu ćemo vidjeti koji je napredak ostvaren, koji su izazovi pred nama, o čemu će govoriti predsjednik Juncker u svom e, obraćanju o stanju Europske unije. E, zatim će komisija aktivno sudjelovati u dijalogu sa parlamentom, a u e, skladu sa e, okvirnim sporazumom. Biće uključene i države članice i vijeće. Kako bi se pokrenula rasprava, poslaće se pismo namjere paralelno sa obraćanjem o stanju Unije ovdje u ovom domu u Rujnu možete očekivati e, ciljani i uravnotežen program rada e, čiji je naglasak na, samo na 2016. godini i tu postoji deset prioriteta koje je definirao predsjednik Juncker i koji su prihvaćeni u parlamentu. Strateški programi su predočeni, a neki će uslijediti tijekom godine i oni će predstavljati glavni kontekst i na njima će biti naglasak što se tiče ostvarenja najavljenih rezultata. I stoga vas molim da vodite računa o tome da su to ključni aspekti našeg rada. Vi već znate da su to osnove na kojima ćemo dalje razvijati konkretne prijedloge. A onda naravno sljedeća godina će e, biti e, godina srednjoročnog pregleda višegodišnjeg e, financijskog programa. Isto tako bit će važno provesti reviziju zakonodavstva jer tu su potrebni kontinuirani napori Biće također potrebno e, povući određene prijedloge, a kako bi se ostvario napredak moramo biti pragmatični i usmjereni na rezultate. E, ukoliko je potrebno definirati prioritete što se tiče nekih drugih e, predmeta, ako ih je potrebno ubrzati, Siguran sam da zajednički e, možemo ostvariti bolje rezultate za naše građane. I zaključno, gospodine predsjedniče, definiranje prioriteta, definiranje planova iznimno je važno kako bi e, Europa bio, bila e, element u pronalasku rješenja za izazove koji su pred nama. Veselim se dogovoru ovaj tjedan koji će biti iznimno koristan za rad komisije. Jako je važno da surađujemo. Ima jako puno izazova pred nama. Građani od nas puno očekuju. E, učinimo to sve što je pred nama zajedno. Hvala. Hvala lijepa. E, sada prelazimo na govornike u ime e, klubova. U ime Pučena, pet minuta, gospodin Jozef Sajlea. Hvala lijepa. E, gospodine predsjedniče, gospodine potpredsjedniče, često ovdje u ovom domu kažemo da smo suočeni sa teškom i zahtjevnom situacijom, a ovaj tjedan to možemo reći s pravom, po mom mišljenju. Međutim, e, to govori u prilog tome da trebamo e, više raditi na učinkovitosti rada naše Unije. E, drago mi je što, je, e, što se gospodin potpredsjednik osvrnuo na prošlost. E, sada smo negdje na sredini ove godine i možemo vidjeti razvoj događaja. U ime Pučana mogu reći da mi se čini da je komisija imala dobar početak. Investicijski paket i brojne druge inicijative predstavljale su snažne inicijative, a mi u ime parlamenta želimo podržati taj proces. Ovaj energičan početak treba se i nastaviti. Također bih želio nešto reći o pogrešnom tumačenju odluke parlamenta iz siječnja što se tiče nedostatka podrške programu rada komisije. E, to obično nije potrebno u izbornoj godini jer e, treba puno više priprema i planiranja. E, tu se dakle ne radi o neuspjehu što se tiče ispunjenja obveza. Međutim, Sada govorimo o godini za koju postoji mogućnost dobrih priprema. Ne kažem eh, da je proces priprema idealan niti savršen. Sada vodimo pregovore i sada moramo e, razgovarati o svemu onome što je odrađeno u ovih pola godine i moramo razgovarati o predstojećim kompromisima za preostali dio godine i naredne godine. E, tu se eventualno javlja određena napetost i ne postoji mogućnost za iste kompromise. Ono što je jako važno za parlament je da ima pravo na inicijativu i tu postoji instrument koji e, moramo koristiti kako bismo e, imali uvid u ideje koje ima komisija i očekujemo od komisije e, da to poštuje. Drago mi je što je potpredsjednik spomenuo da želimo učinkovito zakonodavstvo. Želimo se boriti protiv nepotrebnog administrativnog i birokratskog opterećenja osim toga, iznimno e, je važna provedba europskog zakonodavstva. Vrlo često e, se događa da govorimo o nekim stvarima koje su već odrađene. Ukoliko postoji neki izvještaj ili zakonodavni prijedlog, mi ovdje u parlamentu moramo vidjeti može li se učiniti više u smislu provedbe, a komisija mora učiniti isto to. I zato podržavamo e, poboljšanje zakonodavnog procesa. Osim toga, jako je važno uskladiti zakonodavstvo sa odredbama delegiranih i provedbenih akata ugovora iz Lisabona. E, tu vidimo kašnjenje jer ugovor je na snazi već dugo. Postoji otpor što se tiče vijeća, a komisija e, također treba osigurati da parlament može u potpunosti koristiti svoja prava jer u protivnom kontinuirano imamo inter, međuinstitucijske sukobe. E, nažalost, E, komisija je povukla ovu zakonodavnu inicijativu, a e, mi se nadamo da ćemo u sklopu paketa koji se odnosi na bolje zakonodavstvo e, moći ostvariti više. Što se tiče prioriteta, potrebno je poboljšati mobilnost, zapošljavanje mladih. Digitalni programe mora imati ključnu ulogu u našem društvu. Moramo raditi na poboljšanju kvalifikacija građana u EU uniji mladih moramo osigurati bolji pristup digitalnim uslugama. U ekonomskoj i monetarnoj uniji sljedeći korak e, mora biti unapređenje e, postojećih e, propisa paketa od dva i šest zakonodavnih akata. Moramo osigurati da oni u potpunosti zažive. Što se tiče e, strukturnih e, reformi koje se e, provode, jako je važno osigurati niže oporezivanje plaća i porezne reforme u smislu premještanja poreznog tereta na druge segmente. Moramo suzbijati poreznu utaju i osigurati bolju provedbu proračuna Europske unije. Zaključno, mi sada želimo da parlament ima pravo glasa u cijelom ovom procesu i nadamo se da će biti uzeta u obzir naša rezolucija i nadam se da će većina podržati rezoluciju koju smo pripremili. Hvala lijepa. U ime kluba socijaldemokrata Enrique Dosalo, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče i zahvaljujem i potpredsjedniku komisije. Imamo tu sada dvije stvari koje trebamo napraviti. S jedne strane moramo vidjeti što se dogodilo, što je učinila komisija od predstavljanja njihovog programa, nakon što je nova komisija preuzela dužnost, a također moramo dati šansu Europskom parlamentu da da svoj politički doprinos ovom programu koji komisija treba provesti, jer je to dio međuinstitucionalnog sporazuma. No trebamo ići korak dalje zato što tu imamo i tu političku dimenziju i parlament bi trebao biti dio političkog upravljanja Europskom unijom. Mi moramo vidjeti što se dogodilo u ovom prvom dijelu e, rada komisije. E, moja procjena bi bila da je to bilo dosta pozitivno. Ovaj program ulaganja i fleksibilnost e, ovog programa rasta nam je omogućio da naša, naše gospodarstvo usmjerimo kao onim stvarima koje treba riješiti e, u svjetlu rješavanja gospodarske krize, znači zapošljavanje i rast, to su važni elementi. No komisija nam je također dala jedan prijedlog koji je e, dosta E, jak e, što se tiče e, naplate poreza i također imamo važne elemente migracije i imigracije i tu također imamo prijedloge koji su dosta ambiciozni na planu energetike i drugih gospodarskih sektora. Također hoću ukazati na to da je transparentnost je sada postala dio rada komisije. Mislim da je to nešto pozitivno što se tiče 2016. imamo neke veoma dobro definirane prioritete na području socijalnih pitanja, oporezivanja, migracije, demokracije. Što se tiče socijalnog aspekta, mi bismo htjeli da politika Europske unije se provodi na taj način da se svugdje u svakom aspektu politike obraća pozornost na socijalnu politiku. Ne radi se samo o tome da je nama važna socijalna skrb, morat ćemo raditi zajedno kako bismo sve izdefinirali, primjerice borbu protiv siromaštva i isključenja iz društva i to mora biti dio kolektivnih e, ugovora. Onda imamo također tu i zakonodavstvo o mobilnosti radnika i o pravima radnika u kontekstu te mobilnosti. Tu će biti također i prezentacija o paketu e, ekonomske i monetarne unije i mislim da bi socijalna dimenzija također trebala biti važan dio osnaženja te unije. E, to je nešto što bi trebalo e, biti sadržano ne samo u dokumentima nego u svim aspektima rada komisije. Što se tiče fiskalnog aspekta, to bi se trebalo pojednostaviti na taj način da se porez plaća u onim zemljama gdje se ostvaruje prihod i mislimo da bi trebalo da, bi, bismo trebali imati onu zajedničku poreznu osnovicu za oporezivanje dobiti poduzeća. Što se tiče migracije, mi bismo htjeli, ja bih htio da komisija i dalje čvrstom rukom vodi taj dio politike i također bih pozvao zemlje članice da pokažu solidarnost u smislu nošenja tog tereta u svjetlu humanitarne krize, a dugoročno bismo trebali imati i prijedloge za e, zaista e, dobro pravno organiziranje legalnog e, useljavanja. U duhu solidarnosti trebamo razmotriti i politiku azila. Mi bismo htjeli, naš klub bi htio da imamo objektivne indikatore, neke obvezne mehanizme kako bismo na neki način reagirali na nedostatke i na kršenja ovih temeljnih prava koja su navedena u našim osnivačkim ugovorima. Mislim da tu zaista postoji velika doza konvergencije i radujemo se suradnji sa komisijom. A sljedeći govornik ispred eh, europskih konzervativaca i reformatora je E, Vicky Ford. E, prošle godine sam upozorila da se naša gospodarstva, resursi i sigurnost suočavaju sa izazovima bez presedana. U većem dijelu Europe situacija nije se poboljšala, u mnogim zemljama se i pogoršala. Europa se treba promijeniti i ova politička unija nije rješenje i naša, naš klub to ne podržava. Prije šest godina u našoj zemlji smo se suočili sa dubokom gospodarskom krizom, ali sada imamo više radnih mjesta i naše gospodarstvo ima najveći rast zahvaljujući našem dugoročnom gospodarskom planu. U Europi gospodarstvo treba biti na prvom mjestu i konkurentnost je ono što otvara radna mjesta i potiče rast. Komisija ima neke prijedloge koje bi mogli biti od pomoći, ali ipak eh, inovacije su veoma važne i e, komisija e, će srezati rad na novim pravnim prijedlozima, ali moramo također smanjiti birokraciju i opterećenost za mala i srednja poduzeća u postojećim zakonima. Svaka nova inicijativa treba udovoljiti tom pitanju, odnosno tom testu. Hoće li to omogućiti našim poslovnim subjektima da rastu? Prije e, jedne generacije su političari oživotvorili to jedinstveno tržište kako bi omogućili e, gospodarski rast, ali sada imamo nove izazove, digitalno tržište. Moramo također osnažiti vanjsku trgovinu, potpisimo ovaj sporazum sa Kanadom, nastavimo pregovore sa SAD-om, trebamo ulaganja, ulaganja iz privatnog sektora, zato što je kriza vezana za javni dug još veća nego što je bila prije. Moramo riješiti problem Grčke i trebamo se prestati praviti da je svaki državni dug isti. Većina u ovom domu je veoma mala i svi naši planovi lako nailaze na prepreke, no moramo zaista e, na odgovarajući način djelovati kako bismo dobili podršku. Konkurentnost je ono što mora biti na prvom mjestu i surađivat ćemo s onima koji dijele tu viziju. E, hvala. A sada ispred liberala tri minute e, Sofija Interfeld. Da, hvala. E, vi ćete vjerojatno vidjeti da rezolucija parlamenta na prvom mjestu kaže da se želimo fokusirati na velike stvari, a onda imamo 29 stranica gdje objašnjavamo što su to. Ču vas jamačno razonoditi, gospodine povjereniče. Pozdravljam cilj Europske komisije koju podržava većina u ovom domu da se smanji birokracija, to je uvijek dobra ideja gdje god da idete, ali to ne bi trebalo postati samo po sebi cilj. I smanjivanje birokracije nije odgovor na sve velike probleme s kojima se suočavamo. Neće riješiti problem sa izbjeglicama ili krizu u eurozoni. Neće to biti odgovor na E, na razaranje šengenske zone. To neće biti odgovor gospodinu Putinu. Znači mi moramo smanjiti birokraciju, ali trebamo ići korak dalje. Ono što zaista trebamo imati na umu je da ono što mi ovdje radimo danas jest mi stvaramo Europsku uniju koju u kojoj će živjeti buduće generacije. Ne radi se samo o nama i o ovim našim nekakvim malim razlikama, o mišljenjima, nego se radi o budućim generacijama samo što se tiče ovog boljeg donošenja propisa, odnosno donošenja boljih propisa, radi se više o procesu nego o rezultatu. rezultat je e, rezultat političkog izbora, a u samom postupku se mnogo toga može poboljšati i komisija može tome doprinijeti. Primjerice, na taj način da će e, zaista uvesti kulturu transparentnosti i pristupa dokumentima jer unatoč svim ovim lijepim frazama tri institucije, a to uključuje Europski parlament, i dalje imaju dosta taj konzervativni refleks kad se od njih traži da budu otvoreni i transparentni. Druga stvar e, je jedna manja stvar, nije u rezoluciji, no mislim da govorim u svačije ime kad to kažem, Moramo zaista dobiti ozbiljne, prave odgovore na naša pisana parlamentarna pitanja, a ne one e, lažne odgovore koje obično dobivamo. To također znači da trebamo reagirati na ove zakonodavne prijedloge Europskog parlamenta i vi ste rekli da namjeravate to učiniti gospodine povjereniče jer malo je čudno da e, inicijative građana za koje su potrebni milijuni e, potpisa predstavljaju obvezu za komisiju e, da odgovori na to, ali 170 e, milijuna građana koji su izabrali nas, naša pitanja se ignoriraju dakle njihova pitanja se ignoriraju. I Europska komisija bi trebala puno više učiniti što se tiče revizije i evaluacije. Što se tiče ovih velikih stvari, Radi se o poboljšanju eurozone, ne radi se samo o Grčkoj i upravljanju zonom, moramo ići dalje od ovih prijedloga predsjednika. Komisija treba tu biti ruku pod ruku s Europskim parlamentom kako bi se izbjegla izbjeglo razaranje šengenske e, zone i slobode kretanja i samo na kraju zaključujem ovaj dom je pozvao da se stvori mehanizam e, za provođenje članka 2 to su temeljna prava i vladavina prava i nadam se da će komisija učiniti isto. Hvala. Sljedeći govornik u ime Ujedinjene Europske ljevice, dvije minute, Kristina Zuber. komisariju, u momentu... Hvala gospodine predsjedniče, gospodine povjereniče. Različite europske zemlje i njihovi narodi prolaze kroz teška vremena dramatični događaji koji prijete slobodi kretanja građana to može predstavljati prijetnje za budućnost tih ljudi. A na čemu to sve počiva? Što je iza svega toga? Veliki financijeri, e, veliki kapital. I mi ćemo tražiti promjene kako se to ne koristi uvijek kao izlika za guranje mjera štednje. Mi moramo e, smanjiti i restrukturirati dug kako bismo omogućili zemljama e, da ponovno to svedu na održivu razinu i da to ne negativno ne utječe na njihov razvoj. To moramo vrlo trezveno razmotriti što se tiče E, budžetarnog aspekta i gospodarskog aspekta kako bi te zemlje dobile ono što im je potrebno. Mi trebamo ne samo pakt solidarnosti, nego i pakto radnim mjestima koji će biti na korist svima. Trebamo jednu međuvladinu konferenciju gdje će se razmotriti kolika su proračunska sredstva za to potrebna. Trebamo promijeniti statuti i ovlasti središnje banke kako bi smo osigurali demokratsku kontrolu od strane zemalja članica nad svim tim čimbenicima. Dakle, zemlje članice bi trebale imati veću mogućnost da utječu na svoj razvoj, uključujući i monetarnu politiku. Znači mi trebamo zakonske propise za bankovnu uniju i trebamo demokratski nadzor nad tom unijom politika tu u ovom momentu ne služi interesima građana i radnika. Ako je tomu tako, trebamo je promijeniti. Znači, politika u ovom momentu eh, je nešto što ide na korist samo velikim poduzećima, korporacijama, a ne eh, građanima. To se treba promijeniti. Hvala lijepa. Sada dvije i pol minute u ime eh, kluba zelenih kolega Bas Eichhout. Hvala, hvala na ovom uvodu gospodine povjereniče. Mislim da se svi možemo ovdje složiti oko jedne stvari, to je da Europa treba e, djelovati e, velik, na veliki način kod velikih stvari, a e, imati mali utjecaj na male stvari. Ali pitanje je kako ćemo definirati što je malo ili što je veliko, to je politička odluka. I ne smijemo se tu skrivati izme, iznad, iza ovih procjena učinka i svega toga. Ne, radi se o tome da mi moramo u političkoj e, debati definirati što je veliko, što je malo. I sa našeg gledišta dosta se kritizira kako Europa funkcionira u ovom momentu, ali je li to zato što imamo prevelik broj pravila koje dolaze iz Brisela ili je to zbog situacije u Grčkoj? Je li to zbog toga što je došlo do porasta nezaposlenosti u Europi ili zbog toga što je došlo do porasti nejednakosti? Ja mislim da je to ovo drugo. I to je ono što je za mene zaista velika stvar. Europa bi trebala biti Europa koja će rješavati problem nejednakosti, koja će biti socijalna i održiva, Europa i to je ta velika stvar, veliki izazov za Europu i tu moramo svi biti ujedinjeni. I mislim da gospodine Timerman, vi ste rekli e, da se moramo riješiti mita da komisija nije progresivna, nije ambiciozna što se tiče zakonodavstva. Ja moram reći da mi trebamo vidjeti gdje su dokazi za tu tvrdnju. Jedna od najvećih stvari gdje ćemo to vidjeti će biti kada ćete nam vi iznijeti e, ovaj ambiciozniji e, projekt e, za cirkularnu ekonomiju. Vidjet ćemo onda je li to zaista ambicioznije. Vi ste na sastanku naše klube, kluba rekli ja ću vam dokazati da ste u krivu. Ja ću rado to vidjeti, nama će biti veoma drago, ali to tek trebate učiniti. Što se tiče migracije, Prvi planovi za premještanje komisije su dobri, mi to podržavamo, ali svi znamo da je to samo početak ove velike rasprave i tu bi komisija zaista trebala učiniti prvi korak. Primjerice da napravi e, zakonske propise za ovu e, migraciju radnika. Što se tiče oporezivanja, nismo e, dovoljno daleko otišli, trebamo imati puno veću transparentnost, razmjeru podataka između zemalja. Što se tiče EMO-a, ona treba biti jače socijalna, to su sve problemi, to su sve izazovi i to moramo učiniti zajedno, suočiti se s njima. I moramo razmotriti naš međuinstitucionalni sporazum, ali ravnopravno i nemojmo se e, skrivati iza tih birokratskih procjena učinka, nego u jednom dijalogu gdje su sve e, naše institucije ravnopravne. Sljedeći govornik e, ispred Europe za e, slobodu i demokraciju David Borelli. Hvala. Nakon svega ovoga što se dogodilo ovog tjedna, posebno ovo što se dogodilo u Grčkoj, e, više ne možemo gledati na ovaj e, program rada komisije kao na prioritet, jer nešto važno se dogodilo i mi svi moramo sada pokazati da smo na razini odgovornosti naše institucije. Iz Atene smo dobili politički, a ne tehnički signal i Europski parlament e, zaista predstavlja građane više nego druge institucije i mi moramo e, čuti tu političku poruku. Tako da potičem Junkerovu komisiju da osmisli program rada e, koji će uzeti u obzir ovo što se dogodilo prošlog tjedna i komisija bi e, trebala zaista pokazati e, da je vrijedna tih političkih inicijativa posebno na način da će dati podršku ovim najranjivijima u Europi. Junkerov e, plan bi trebao biti ponovno razmotren u svjetlu ovih geografskih područja koja najviše trpe jer mi moramo uvijek imati na umu građane još više nego nacionalne vlade. Komisija ima pravo inicijative i treba veoma e, se oprezno time koristiti. Važna je solidarnost. Pojedinačne mjere se trebaju usredotočiti posebno na nezaposlenost e, i na opadanje rasta. E, javni dug, e, prevelika birokracija, e, kreditni sustav koji ne pomaže domaćinstvima i poslovnim subjektima i pristup koji bi pomogao migraciju i borbu protiv klimatskih promjena. Tu ima nekih stvari e, kao što su izbjegavanje plaćanja poreza, korupcija, e, sve to zahtijeva hitne i učinkovite mjere na najvišoj razini. Ono što mi ne možemo dopustiti je da europske institucije e, gube povjerenje građana. Komisija može učiniti puno u svom programu rada kako bi povratila to povjerenje glasača. Tako da se nadamo da ćete vi zaista e, obaviti to kako treba i e, Lijepo da ste se držali predviđenog vremena. Sada dvije minute u ime e, Europe Slobode Lorenzo Fontana. Tante cose mi per la testa durante Hvala. Gospodine povjereniče, Mnogo toga e, nam je proletilo iznad glave u ovoj raspravi. E, Biće, bilo bi mi zanimljivo vidjeti kako bi bila situacija nakon deset godina, vjerojatno isto ako ne gora. Ne znam što komisija kani učiniti za svoju budućnost, ali i budućnost Europske unije, jer teško je shvatiti e, što komisija zapravo želi. Ona preuzima sve veći broj zadaća i nije dovoljno e, samo izvaditi još jednu perušku i početi još e, skidati prašinu s nekog drugog dijela naše kuće. Ne, vi ste prije deset godina e, rekli da ćete izgraditi prosperitet, a sada smo u užasnoj situaciji i naša kuća je razrušena praktički do temelja. Nemojte onda samo brisati prašinu, morate nešto učiniti. Jer ono što ste iznijeli prošle godine očito nije dovoljno. I možda biste nam mogli reći koji su vaši pravi prioriteti. Možda e, ne želite ih podijeliti s nama. Dakle, e, mi mislimo da je Europa snažna zbog toga što je raznolika. To su te neke tradicionalne vrijednosti, ali istovremeno vidimo da se guraju interesi velikih banaka i multinacionalnih e, korporacija. Mi ih želimo sve pretvoriti, sve želimo svesti na razinu brojki. I mislim da je došlo do e, blokiranja nekih e, malih stvari, a s druge strane se gura TTIP koji će biti koristan multinacionalkama, a ne malim i srednjim poduzećima i ne znam zašto ne činimo nešto za naše prijatelje kršćana koji su izloženi progonu. Govorimo o islamofobiji, a ne govorimo o kršćanofobiji. ISIS je zaista velik problem i moramo odlučno postupati kako bismo to riješili. hat sich die... Hvala, kolegica Kristina Morvaj u ime svog kluba ima riječ na jednu minutu. E, e, Novi program rada Europske komisije jasno navodi da podupire sve zakonite oblike migracija i kako će poduzeti oštre mjere protiv nezakonite migracije. Ovo sam citirala. Zato bih voljela zamoliti gospodina povjerenika da nam razjasni razliku između jednog i drugog. Mogli, biste li mogli objasniti europskim građanima koja je razlika između zakonite i nezakonite migracije? Zakonita migracija mogla bi biti kada netko traži status izbjeglice zato što ta osoba bježi od rata u svojoj zemlji. Ali voljela bih vas pitati sljedeće. Zašto bi ta osoba odbacila svoju putovnicu, svoju osobnu iskaznicu na srpsko-mađarskoj granici. Zašto ona ne kaže ja dolazim iz Sirije, bježim iz rata, zašto mi, dajte mi status izbjeglice, evo izvolite moje dokumente. I drugi također, ako bježe iz rata, kako ti ljudi mogu ostavljati eh, svoje, eh, svoje obitelji, svoje očeve, djecu i tako dalje. Bih li mogla dobiti odgovor na to? Ovime smo završili krug govornika u ime klubova, a sada još jednom eh, dajem riječ gospodinu Timirmansu. Izvolite. Hvala lijepo. Želio bih samo dati odgovore na neke od komentare koje sam čuo. Prije svega želim reći da postoji velika potpora za jedan program rada komisije koji će biti ciljan i koji odabire političke prioritete nakon rasprave. Naravno potrebna je rasprava i većina da bismo se odlučili za političke prioritete. Istovremeno vidim i volju u ovoj instituciji, baš kao što znam da postoji volja u vijeću i u komisiji da se dođe do međuinstitucionalnog sporazuma, nadamo se prije kraja kraju ove godine o boljem donošenju propisa. I naravno, bolje donošenje propisa nije rješenje za, na sve naše programe. E, bolje donošenje propisa neće riješiti krizu u Grčkoj, neće riješiti problematiku koju imamo s Putinom, ali bolje donošenje propisa jest način da se odgovori i da se pronađe rješenje na probleme s kojima se suočavaju čitav niz malih i srednjih poduzeća u Europi koji mi govore, barem svagdje gdje dođem u, sva, u državu članicu, govore i molim vas, pomozite nam e, e, e, da, da imamo više jasnoće, pomognite nam da imamo više jasnog zakonodavstva, da imamo manje birokracije. Dakle, mi smo suočeni sa prerevnim donošenjem propisa u našim državama članicama koje nam smetaju. Sve je to jako važno za mala i srednja poduzeća. Zato je to jako važno i za rast i za otvaranje radnih mjesta. E, naravno, ovo to neće promijeniti prirodu Europe, ali će unijeti neke novosti. Uvoće, unijet će nešto dobro za stotine tisuća ljudi koji iz dana u dan pokušavaju raditi, koji naporno rade kako bi stvorili sredstva za sebe, za svoje obitelji i za ljude koji rade za njih. I zato je to za mene jako važna stvar. Način na koji mi donosimo zakonodavstvo je važno stotinama tisuća Europljana, čak i ako oni to ne znaju da je važno za njih ono je još uvijek važno zato što je ishod nešto što će ih se izravno ticati. Još nešto želim reći, vrlo jasno vezano za procjenu učenka i nešto, ja želim biti jasan u svezi sa E, e, dodatnim e, praćenjem. Mi na taj način ne oduzimamo ovlasti političarima. Mi zapravo time stvaramo političare koji su bolje informirani, a ja u tome ništa loše ne vidim. Bolji nadzor, bolja procjena učinka znači da političari kada budu donosili odluke bit će bolje informirani o onome o čemu donose odluke. Ne bismo trebali preokretati stvari političari ne bi trebali odbacivati e, procjene učinka ili nadzor. E, to bi bilo kretanje argumenta. Komisija ne želi koristiti procjenu učinka i nadzor da bi oduzeli ovlast političarima. Naprotiv, mi želimo pomoći političarima da budu bolje informirani. I kroz države članice vidjeli smo da ponekad nadzor ili analiza dovode do korisnih zaključaka. Dolazimo do zaključaka, na primjer, da će neke mjere biti skuplje iz tog i tog razloga, a svejedno političari se odlučuju za te mjere zato što će u konačnici one biti dobre. Ali u svakom slučaju ljudi bi trebali znati o čemu odlučuju. I osim toga, bolja transparentnost, više transparentnost. Jedan od razloga zašto su nama, nama dvijema institucijama i zašto je nama potrebno više transparentnosti jest zato da pokažemo našim međunavodnicima klijentima da smo odgovorni i da su države članice odgovorne zato što smo svjesni da postoji još uvijek puno tog prerevnog donošenja propisa. Naravno, države članice imaju pravo donositi dodatne propise ako žele strože zakonodavstvo, imaju pravo na to, ali nemojte onda kriviti Europu, budite iskreni, budite transparentni u vezi s time. prijedlozi o kojem ćemo razgovarati u okviru našeg međuinstitucionalnog sporazuma pomoći će nam da budemo transparentniji. A to se odnosi i na delegirane i provedbene akte. Nadam se da ćemo i u tom smislu postići više transparentnosti. Što se tiče komisije, sve ćemo nacrte delegiranih akata staviti na internet u razdoblje na, na, period od četiri tjedna tako da će svi iz vanjskog svijeta vidjeti ono što predlažemo. Sa provedbenim aktima stvar može biti ponešto kompliciranija zato što neki puta mijenjamo cijene proizvoda i tako dalje. Tu nam je potrebno više vremena, ali u svakom slučaju pokušat ćemo najveću količinu zakonodavnih akata i primarnog i sekundarnog zakonodavstva staviti na internetsku stranicu pod javni nadzor i nadzor Nadam se da ćemo na taj način uspjeći izbjeći sve moguće opasnosti. Dakle, radit ćemo naravno na čitavom nizu jako važnih pitanja. Migracija je jedan od njih. Sutra će se održati rasprava o rezultatima e, samita. Vjerojatno će se gospodin Juncker e, željeti osvrnuti na to. Ako me pitate koja je razlika između zakonite i nezakonite migracija, evo odgovora. Ako netko zlorabi e, sustav e, azila zato što želi bolje živjeti u Europi, to je naravno nezakonita migracija. Ali ako netko traži azil zato što se boji za vlastiti život, e to je druga stvar. Mi u Europi imamo manje potpore za sustav azila zato što mnogi građani su svjesni da tu postoje zloporabe. Dakle, ako želite vjerodostojnu politiku migracije i azila, pravila se moraju primjenjivati. Ljudi koji zaslužuju azil trebali bi ga dobiti. Nažalost, vrlo često ih sustavi iznevjeruje, a osobe koje ne zaslužuju azil trebali bi, se, trebali bi biti vraćeni ondje gdje odakle su došli, a u tom smislu imamo sporazume sa trećim zemljama. Ali također nam je potrebno, a ovo je jednostavno demografsko pitanje, dakle potrebne su nam mogućnosti za države članice da imaju da imaju dakle da imaju vlastite sustave migracije i da se i da se osobe koje, su potrebne potrebne državama članicama mogu prijaviti za sustav, mogu prijaviti za migraciju na potpuno zakonit način kako bi ondje radili i tako dalje. Dakle, ono što je važno jest da naše dvije institucije vrlo povezano rade kako bismo dali bolje rezultate za naše građane. Ponekad su ti rezultati ogromni i važni, ali ponekad se radi o malim rezultatima, a puno malih rezultata može dati više radnih mjesta, bolju socijalnu zaštitu, bolju budućnost za stotine tisuća mladih Evropljana koji su danas još uvijek nezaposleni a vjerujem da je to cilj za koji se vrijedi zajedno boriti. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. E, podneseno je sedam prijedloga za rezoluciju.